glasanja koje smo imali danas kasno, poslijepodne. E, takže Htio bih vas također podsjetiti da e, druga obrazloženja možete poslati i u pisanom obliku. A sada o Tema je bila preporuke gospodina Olbrihta i gospođe Thomas o uredbi o višegodišnjem financijskom okviru 2014. i 2020. Prva govornica je Nina Jill. Nema je. Jerži pospješil. Nije Pro Česku republiku. Postoji e, uredba e, koja regulira višegodišnji financijski okvir. Ova izmjena je vrlo važna zato što omogućuje e, sredstva od 80 milijardi kruna da se mogu koristiti samo za 2015. godine. Dakle, to je omogućila ova izmjena. Bez te izmjene Češka bi izgubila sva sredstva za, predviđena za 2014. godinu. Jer tada smo odobrili tek jedan operativni program. Uredba je donesena relativno kasno, to je još jedan problem. Tako da problem izmjena oko koje smo se složili danas je korisna zato što će pomoći da se u potpunosti iskoriste e, sredstva namijenjena regijama. Hvala. Gospodin Marijas ima riječ. Ja sam glasovao za izmjene višegorišnjeg financijskog okvira za 2014. do 2020. jer će nam to omogućiti da imamo sredstva za koja nismo imali prije. Dakle, e, moći će se nastaviti s provedbom 400 programa. Znači Grčka će moći koristiti e, sredstva koja bi inače bila smanjena za više od 30%. Omogućit će se zapošljavanje tisuća mladih u Grčkoj. Zahvaljujući referendumu i trojci, e, nezaposlenost mladih je e, dosegla rekordne razine. Programi će omogućiti grčkim poljoprivrednicima da nešto naprave u pogledu e, troškova proizvodnje i može će raditi e, određene stvari koje se odnose na energetiku. Zahvaljujući ovim izmjenama ti programi će biti osnaženi. Hvala. Hvala. Toliko o ovom ovoj točki dnevnog reda. Sljedeća točka je stogodišnjica, e, stogodišnjica e, genocida Armencima. Gospodin Pošpiso ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam bio za ovu rezoluciju. Europski parlament je institucija koja puno raspravlja o ljudskim pravima ne samo na teritoriju Europske unije, već i širom svijeta. Stoga je ispravno podsjetiti na e, taj tragični događaj, prvi genocid 20. stoljeća. Nije potrebno, nije dovoljno samo e, podsjetiti na taj tragični trenutak armenske povijesti, već je to i prilika za Tursku koja, iako je postakla značajan napredak u u odnosu na ovu tragediju i percepciju vlastite uloge u toj tragediji, e, unatoč tome nije priznala da se radi o genocidu. Stoga sam zadovoljan što se u rezoluciju uvrstio članak 5 gdje se omogućuje Turskoj da e, sagleda svoju e, prošlost i da prizna armenski genocid. Hvala gospodine Pospišil. Hvala. Ja sam glasovao za ovu rezoluciju. o genocidu nad Armencima počinjenom prije stotinu godina. E, dakle postoji zemlja koja nije priznala e, da je taj genocid počinjen, a taj genocid je potrebno priznati. To je Tursko je potrebno kako bi mogla započeti s procesom pomirbe i krenuti put Europske unije. Mora se suočiti s prošlošću. To će koristiti na njezinu putu prema Europskoj uniji. Ljudi moraju shvatiti da nijekanje stvarnosti može dovesti samo do ponavljanja grešaka iz prošlosti. Zapad ne bi smio dopustiti nova krvoproliča na Bliskom istoku. Hvala, gospo, gospođa Šojdrova. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja sam podržala rezoluciju parlamenta kojom se poziva na priznavanje genocida nad Armencima. E, tu se također poziva na pomirbu između Armenaca i e, Turaka. No mi nismo tribunal, mi smo obvezni izraziti naše mišljenje o ovako važnim događajima politički establishment država koje to nisu do sad učinile bi to trebao napraviti. Važno je priznati i krivnju kao i međusobno si oprostiti. Njemačka je to prošla kao i neke druge zemlje. Sada obilježavamo 70. obljetnicu najveće tragedije u našoj povijesti i mi jako dobro znamo koliko je bilo potrebno napora da se ostvari pomirba između e, Poljske i Njemačke. Želimo Turskoj i Armeniji da pronađu put do pomirbe. Hvala, gospodin Korvin Mike ima riječ. Izvolite. Upalite mikrofon, molim vas. Ispričavam se. E, mi smo se suzdržali od glasovanja. Nismo znali kako glasovati, jer u Poljskoj ne postoji program e, s Romima. To su veseljaci koji putuju na e, kolima, ali govorimo o armenskom genocidu. To je jedna stvar, Romi su druga stvar druga tema. Vi ste na popisu za obrazloženje glasovanja, a govorite o Romima. To su dvije dva različita naroda. Možda želite pričekati do sljedeće točke dnevnog reda, možda će, tada će se razgovarati o Romima. zastupnik Marijac, Marijas ima riječ. Ja sam glasovao za rezoluciju kojom se e, za priznavanje genocida na Armencima, gospodine predsjedavajući, jer na taj način možemo odati počast milijunima e, žena, djece, muškaraca e, koje su pobile mlade turske snage. Sto godina nakon genocida čovječanstvo i dalje ne čini dovoljno svi sada shvaćamo što se dogodilo, te osuđujemo to kao ogroman e, zločin protiv čovječnosti. Dakle, zato smo glasovali za rezoluciju, ne samo zato što je to istina, već i zato što će se time izvršiti pritisak na Tursku da konačno možda prizna genocid nad e, Armencima, e, a to je povezano i s isprikom vezanom uz Tursku. Dakle, Turska mora poštovati međunarodno pravo i time e, povući e, vojsku s Cipra i riješiti spor s Armencima. Gospođa Zaborska ima riječ. Hvala lijepa. Slovačka je jedina zemlja članica Europske unije u kojoj je e, poricanje genocida nad Armencima kazneno djelo. O tom primjeru bi trebale slijediti i druge zemlje članice. Genocid je zločin protiv e, čovječanstva jedina mogućnost da se izvuče pouka iz takvih zločina iz prošlosti sastoji se u tome da se prizna krivnja i zamoli za oproštaj. E, Sveti otac Papa je rekao e, poricati zlo je omogućavati ga da se dalje događa e, reakciju Turske na riječi pape smatram neprimjerenom. Ja sam glasala za ovu rezoluciju koja podsjeća na ove mudre riječi pape. Samo otvorenost prema istini može zacijeliti rane iz prošlosti. Hvala. E, dakujem. posao Tibor Sanej, E, Tibor Sani ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam glasovao za rezoluciju zato što mora slučiti kao još jedan podsjetnik e, na to e, do čega može dovesti pretjerani nacionalizam. Isto tako sad postoji isto tako nacionalizam E, protu romska retorika i tako dalje. Takva vrsta ksenofobije se e, širi Europom, a vrlo često politički vođe i vlade to podupiru. Bilo bi mi e, draže da se opasnost od ponovne pojave nacionalizma jače istaknula u tekstu. Međutim, mislim da parlament svejedno sve, šalje dovoljno snažan E, signal i upozorenje drugim e, vladama i političkim snagama. Gospodin Obermajer ima riječ. E, Jedan roman austrijskog pica Franca Verfela koji je bio prvi književnik u povijesti koji je pisao o genocidu protiv Armenaca, ali danas, sto godina nakon toga, Turska poriče taj genocid. E, predsjednik vlade e, je e, optužio papu koji je jasno e, izrazio svoje stajalište o tome za rasizam i mržnju protiv e, Turske. Danas e, grupe mladih Turaka u Europi e, govore o tome da je govoriti o genocidu protiv Armenaca E, kleveta protiv Turske. Po mom mišljenju to je neprihvatljivo i zato sam danas podržao glasanjem, e, glasajući za ovu rezoluciju, podržao priznavanje genocida od strane Turske. A teraz e, pan Dambaski. Zastupnik Dambaski ima riječ. Gospodine predsjedavajući, dragi kolege, ja sam glasovao e, za ovu rezoluciju te sam je potpisao i to iz nekoliko razloga. Prvo osjećam suosjećanje prema milijun i pol e, armenaca i njihovoj e, djeci koji su žrtve genocida. Svi koji su bili pod turskim carstvom Svjesni smo turskog genocida početkom 20. stoljeća. Tada je vlada htjela um, istrijebiti sve ostale i stvoriti novi, novu naciju, odnosno nacionalnost. mislim da turska vlada treba prihvatiti krivnju svojih e, prethodnika i, i financijski e, i drugačije kompenzirati žrtvama, ne samo Armencima, već i Bugarima i ostalima. Genocid se treba priznati, treba ga se kaznano progoniti, e, treba pa kaznano progoniti sve one koji ga ne priznaju. Hvala zastupniku Zambaskiju. Sada prelazimo na obrazloženje glasovanja o rezoluciju o Međunarodnom danu Roma i o priznavanju genocida nad Romima tijekom drugog svjetskog rata. Prvi govornik tijekom radi obrazloženja glasovanja je Branislav Škripek. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine predsjedatelju, ja sam glasao za ovu rezoluciju jer je genocid na dromima e, ne smije biti, ne smije pasti u zaborav ne samo e, zbog upozorenja kako se ti takvi događaji ne bi ponovili nego i zbog jednostavno dužnog poštovanja i e, zato što ne smijemo zaboraviti e, taj genocid e, romska zajednica ima strategiju i u Slovačkoj živi veliki broj Roma mi se svakodnevno nosimo sa integracijom 400.000 tisuća pripadnika romske zajednice u Slovačkoj. E, bitno je da i Romi budu uključeni u e, u sve e, sfere života, tako i u politiku i u obrazovanje i tako dalje. Hvala lijepa. Bardzo Το 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2011. parlament je e, donio povijesnu odluku. Priznao je genocid nad Romima od strane nacističkog režima njegovih e, kolaboracionista. Tisuće Roma su izgorjele u Belcenu, Mathausenu, Auschwitzu i drugim logorima, gdje su, ubijene i tisuće grčkih domoljuba. Mi podupiremo rezoluciju kojom se osuđuje taj genocid. Masovna ubojstva treba osuditi, a time se i šalje odlučna poruka svima onima koji osjećaju nostalgiju prema nacizmu. Hvala. I e, posljednji govornik je gospodin Janoš Korvin Mike. Hvala gospodine predsjedavajući. Mi smo se suzdržali od glasovanja jer nismo znali kako glasovati jer u Poljskoj kao i u Europi ne postoji zapravo protu e, ciganski osjećaj. Njih se doživljava kao veseljake koji plešu, voze se u kolima, igraju i tako dalje. E, e, postoji problem e, Roma koji žive u prljivim stanovima i traže sve više novca od socijalnih naknada. Tu je problem načina kako E, doživljavati one koji se doživljava, koji sebe nazivaju Romima, dok se drugi nazivaju Ciganima. Hvala. Ovo nije spor koji ćemo sada riješiti. Vi ste bili zadnji govornik radi obrazloženja glasovanja. Sada je vrijeme da završimo sjednicu i zaključimo raspravu. Zapisnik